Zahvaljujem se pljesku. Ovime želim zaključiti raspravu. E, glasovat ćemo u srijedu u 12 sati. Sada bih e, vam htio napomenuti da e, sljedeća dnevna sjednica će se odbiti sutra 11 ožujka u 8.30 ujutro dnevni red je dostupan na e, internetskim stranicama Europskog parlamenta. Ovime zaključujeme dnevnu sjednicu. Želimo